Dame i gospodo, molim vas sjednite, e, nastavljamo sa radom. Sljedeća točka našeg dnevnog reda su zaključci sa sastanka Europskog vijeća 28. i 9. 29. lipnja. Čućemo izjave vijeća i komisije. Najprije riječ dajem predsjedniku Europskog vijeća, gospodinu Donaldu Tusku. Gospodine Tusk, dobrodošli, imate riječ. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta,